Colleagues, may to Kolege, zamolio bih vas da zauzmete mjesta. I zamolio bih novinare da nakon prvih minutu dvije napuste dvoranu, a da tada mogu fotografirati kandidata za povjerenika. Dakle, nakon dvije minute zamolit ću vas da nas napustite. Prije nego što izrazimo dobrodošlicu našem gostu, još pokoja napomena. Sve prisutne bih zamolio da ne zauzimaju mjesta koja su značena za nečim drugim imenom i da e, vam s obavijestim da se može pratiti kroz Jan 4Q1 u toj prostoriji, kroz web streaminga I tijekom samog postupka do sada smo imali prilično burne reakcije, aplauze i slično, tako da bih zamolio da imate na umu da je samo na zastupnicima da plješću ukoliko se za to ukaže potreba. Gospođa Ulskog i ja ćemo supredsjedati ovim saslušanjem u skladu sa našim poslovnikom i prije svega izrazio bih dobrodošlicu kandidatu za povjereniku Vladisu Dombrovskisu na ovo vrlo zanimljivo i važno saslušanje naših dvaju odbora, Ekon i Empol. Kao što znate, ovo je ovdje je svrha da parlament potrijebi svoje pravo glasa pri izboru novih povjerenika ili kolegija, konkretno kada se radi o povjereniku. Mi ćemo provjeriti kandidata na temelju opće sposobnosti i posvećenosti Europi, osobne neovisnosti, također da procijenimo znanje o mogućem portfelju, e, vještine komunikacije, kao i političke prioritete te njihov doprinos općem strateškom programu nove komisije. Također bih vas podsjetio da prije saslušanja kandidat za povjerenika Dombrovski se pismeno odgovorio na jedan pripremni upitnik, a pismeni upitnici su bili raspodijeljeni, dostavljeni zastupnicima na svim jezicima i u skladu sa primjenjivim poslovnikom također smo zaprimili izjavu financijskim interesima, a odbor o pravnim pitanjima je je izjavio da nemaju nikakvih primjedbi na tu deklaraciju. Struktura ove rasprave biti će prema uobičajenom principu, prije svega uvodna izjava kandidata za povjerenike, najduže 15 minuta, zatim 15 minuta će imati prilike na kraju na završnu riječ, a između toga 45 pitanja zastupnika e, i to po 3 minute, Jedna minuta za pitanje, 2 minute za odgovore. Podsjetio bih zastupnike da te tri minute će se striktno primjenjivati kako bismo svim zastupnicima omogućili da postave svoja pitanja. Također bih ukazao na činjenicu da je prijevod dostupan na 22 jezika, tako da svi govornici mogu koristiti svoje vlastite jezike i zamolio bih da ne govorite prebrzo kako bi se moglo lijepo prevoditi. Dakle, što se tiče suštine, zadaci e, kandidata za povjerenika Dombrovskisa osobito su važni. Konkretno upravljanje ekonomske monetarne unije, dakle učin, veća učinkovitost, konherentnost našeg gospodarskog upravljanja, veća demokratska komponenta i postizanje rasta napretka i socijalne kohezije naporno se radilo na tome da se doprinese zajedničkom programu ekonomske monetarne unije i sljedeći tjedan ćemo započeti s svojom revizijom ovog okvira zajedno s vama i drugim odgovornim povjerenicima. Potrebno je identificirati eh, moguću fleksibilnost unutar postojećih pravila kako bi se uspostavila ravnoteža između fleksibilnosti i rasta i potakla investicije i strukturne reforme. Zatim moramo započeti sa, sa gospodarskom koordinacijom i definirati plan rada za pozabaviti se sa postojećom asimetrijom što se tiče nadležnosti Europske unije nad monetarnom politikom i nadležnosti za koordinaciju takve politike i konačno moramo snažiti socijalnu dimenziju unutar našeg okvira upravljanja. Parlament je pozvao dakle na jedan europski socijalni pakt po tom pitanju. A sada ću kratko dati riječ e, gospođi Olskog da završi s ovim uvodom. Zahvaljujem se svega nekoliko napomena u ime našeg odbora Ample za zapošljavanje socijalnog pitanja. To ću učiniti na švedskom svom materinjem jeziku. Dakle, Interno tržište sa slobodnim kretanjem središte za naše europske aktivnosti, a ključno je zajamčiti rast i nova radna mjesta koja su nam u Europi potrebna. No kako bi tržište učinkovito funkcioniralo, Europska unija mora provesti, uvesti e, snažna jamstva kojima će se zaštititi radnike. Dakle, moramo imati snažno zajedničko tržište rada koje neće biti raspodijeljeno fragmentirano kako bi se mogla smanjiti prava radnika i također želimo se pobrinuti da ne dođe do socijalnog dumpinga. Također moramo imati učinkovit dijalog između pojedinih partnera, dionika u svim zemljama i kako bismo se uhvatili koštac s ovom krizom, svi partneri moraju biti neovisni i to moramo poštivati. E, imali smo presudu Laval i vidimo da se pojavljuju različite situacije koje pokazuju da postoje uvjeti koji nisu nužno uvijek prihvaćeni na europskoj razini. Možemo vidjeti da je to neprihvatljivo što se tiče slobodnog kretanja radnika, a smatramo je da postoji e, niz odredbi koje se ne provode, a i niz jazova u zakonodavstvu. Mm, gospodin Juncker je to spomenuo u svojoj prezentaciji Europskom parlamentu, govorio je o direktivi o upućivanju radnika, rekao je da se to mora razmotriti prije nego što je u potpunosti možemo provesti. Dakle, moramo zajamčiti, pobrinuti se da ova direktiva e, zaštiti radnike od socijalnog dumpinga. Također se moramo pobrinuti da postoji socijalni dijalog, što je vrlo važno. Gospodin Dombrovskis će biti za to odgovoran. I danas su nam obećanja e, o tome, a svi djenici moraju jamčiti pravednu provedbu ovog sustava. Dakle, mora postojati mogućnost pregovaranja i pravo na neke aktivnosti ako ovo ne funkcionira. Europska unija, dakle, ne može stvarati mogućnost državama članicama da se odnose